zauzmete mjesta. So, Srdačno vas pozdravljam na našoj popodnevnoj raspravi koju ćemo danas e, voditi sa dva težišta. E, novi oblici rada je prva tema. Imamo dva, dvije faze. Jedan sat ćemo se baviti ovom temom, koja ima e, e, drugačija težišta u državama članicama. A u drugom ćemo dijelu se pozabaviti sa ocjenjivanjem e, država članica i njihovih mjera u pogledu osoba s invaliditetom u okviru europskog semestra. Ta se tema često malo zanemaruje. U uvodu ću reći nešto o organizaciji. E, ja dijelim predsjedništvo sa Adrenom Sulemanom. On je predsjedatelj e, odbora za, za zapošljavanje u, Rumunjskoj. Ja sam Tomas Hendel predsjednik odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja u Europskom parlamentu. Mi ćemo podijeliti predsjedavanje ovog popodneva. E, postupak je poznat. Oni koji su se javili za riječ ili koji se žele javiti za riječ, molim da ispune ove slavne kartice. E, e, svatko ko se tako uredno prijavio dobiti će dvije minute. To nije dovoljno, ali <laughs> nemojte brinuti, mi imamo u parlamentu samo po jednu minutu, pa bi vam dvije minute trebale biti dovoljne. Imaćemo e, u prvom redu tri predstavnika nacionalnih parlamenta, a onda će slijediti jedan e, zastupnik ili zastupnica iz Europskog parlamenta e, kako bismo dobili dobru smjesu sudionika u raspravi. Evo, to je prvi dio cijele priče, moramo se žuriti jer u 18.10 e, moramo biti gotovi sa prvim panelom, onda ćemo ići u drugi panel i do 19 sati moramo biti gotovi kako ne biste izgladnjeli jer onda imamo zajedničku večeru. Evo, toliko o organizaciji. Adrian Solomon će sada preuzeti riječ i pozdraviti vas i dati uvod u raspravu. Hvala predsjedniče. E, dobar dan svima. E, e, želim dobrodošlicu gospodinu Šerkanu Köseu i gospođe Ratki Maksovoj Zahvaljujem im e, što su prihvatili da sudjeluju u ovoj sesiji. U prvom bih redu e, bih rekao da novi oblici zapošljavanja e, izražavaju vrijednosti i važnosti stupa, socijalnog stupa Evropske unije. Tehnološki razvoj i robotizacija mogu biti i šanse i izazovi za zapošljavanje, za kvalitetu rada i za uvjete rada, za e, e, industrijske odnose, sustav e, socijalne zaštite i socijalnog života. Drugo, htio bih podcrtati činjenicu da strukturne promjene tržišta rada, E, digitalna e, preobrazba e, su također prilika da diversificiramo tržište rada. Ali se također brinemo za uvjete rada i za prihode i raspodjelu prihoda. Države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi se prava zaposlenika e, poštivala i kako bi se osigurala transparentnost i predvidivost uvjeta rada. A sada mi dozvolite da dadem riječ o prvom govorniku, gospodinu Šerkanu Köseu, članu Švedskog parlamenta. E, on će govoriti pet minuta. Hvala lijepa predsjedatelju. Dragi kolege i kolegice, u prvom redu vam zahvaljujem na prilici što mogu govoriti o budućnosti tržišta rada i radnog života. Tržište rada i uvjeti rada su ključ za život naših sugrađana. E, to su i mogućnosti, šanse i izavi. To utječe na duljinu života i kvalitetu života. Vidimo dramatične e, promjene na tržištu rada. Imamo nove oblike e, rada. Mm, digitalizacija ima utjecaj na to kako radimo, kako kupujemo i kako dobivamo zdravstvenu skrb. Tržište rada i njegova struktura su se promijenile u proteklih 20 godina. Mnogi sustavi su sada automatizirani. Istovremeno imamo promjene u načinu rada i to također predstavlja izazove u oporezivanju i uvjetima rada. Sve se više traži fleksibilnost. u inom Recimo u hotelima, u zdravstvu inte minst unga och utrikesfödda. Novi zaposlenici na tržištu rada su također pod tim utjecajem. To su mladi ljudi. Često moraju raditi noću. I, poslodavci često ne poštuju uvjete rada kako tržište rada može postati fleksibilnije, ali i otvorenije za sve. Je, imamo mnoge ljude koji su dugoročno zaposlene. Ta se kategorija povećava u Europi. Ljudi ne žele biti nezaposleni. To je protiv njihove volje. Oni, će, eh, oni imaju veliki rizik da će pasti u siromaštvo kako možemo osigurati socijalnu sigurnost, bolje uvjete života i kako e, konvencionalni načini rada ne bi bili zamijenjeni novima. Ljudi dulje žive, a imamo e, sada robotiku koja je otvorila nove granice. Mi također e, gledamo drugačije na tržište rada moramo imati i tehnološki know-how kako bismo time mogli upravljati. Ono što moramo uraditi jeste najbolje iskoristiti inovacije kako bismo poboljšali uvjete života svih ljudi. Moramo imati održivo društvo i više radnih mjesta za sve. Kad mislimo na buduće tržište rada, moramo se stalno prilagođavati novim tehnologijama. Ja sam i e, socijalni, jedan socijaldemokrat je rekao e, sljedeće, ne bojim se novih tehnologija, bojim se starih tehnologija. E, imamo mnogo zanimljivih rasprava o tome. pojavljaju se nove teorije, a stare padaju u koš. Moramo promicati inovacije stvoriti uvjete za e, promicanje novih ideja. Moramo osigurati uvjeti kako bi e, ljudi mogli e, učiti cijeli život. Mnogi će ljudi morati stjecati nove vještine na tržištu rada koje se stalno mijenja. Moramo osigurati bolji socijalni dijalog E, s jedne strane, neke, e, e, neki će ljudi izvući koristi iz toga, a neki će stradati. Moramo stoga osigurati jaki socijalni dijalog kako bismo osigurati bolje uvjete za zaposlenike, a isto vrijeme osigurati veću proizvodnost moramo imati win-win situaciju i za zaposlenike i za poslodavce. E, so, e, so, moramo ulagati u zdravstvenu skrb, u osposobljavanje. E, skrb za djecu mora biti bolja. To, to je naročito važno za žene. E, sudjelovanje žena u, na tržištu rada dobro utječe na sve aspekte života i rada. Sve te stvari, da, e, moramo će mnogo toga učiniti kako bismo bili fleksibilni, e, zato moramo imati veliku političku volju. Moram imati životne uvjete u kojima će se snovi sviju ispuniti. Hvala. Hvala lijepa. A sada bih dao riječ gospođi e, Ratki Maksovoj, predsjednici odbora za socijalne poslove e, zastupničkog doma Češke. Imate pet minuta, izvolite. Hvala vam lijepa na pozivu. E, Uvažene dame i gospodo, imam kratku prezentaciju na engleskom, ali govorit ću engleski. U Češkoj e, republici imamo nove oblike rada u uslužnom sektoru i u proizvodnom sektoru. Međutim, to ne e, E, tu imamo velike promjene. Razni se oblici, rada kombiniraju. E, e, ljudi surađuju sa strojevima. koje šanse imamo i za zaposlenike i za poslodavce? Moramo imati fleksibilnost za sve skupine a i za one koje sada nemaju pristupa radnim mjestima. A to su u prvom redu um, osobe s invaliditetom, osobe koje se brinu za bolesne članove obitelji i slične. E, mi e, očekujemo daljnje alternative u smislu pravnih olakšanja E, uvjeta. Moramo otkriti nove specifičnosti rada. E, moramo pomoći raznim e, poduzećima koje se bore s teškoćama. Moramo osigurati stalno osposobljavanje, cjeloživotno učenje tome pripada i e, korištenje e, robota, dakle robotizacija. Sve, to su novi akteri u radnom svijetu. Moramo u prvom redu osigurati fleksibilnost e, kako bi se mogao uskladiti radni život s privatnim životom. Tu postoje mnogi rizici, neka se radna mjesta gube pa e, neki ljudi, e, e, naročito s malim kvalifikacijama, oni gube posao jer se ne mogu prilagoditi novim uvjetima života i rada. Organizacija rada se mijenja. Više nemamo mnogo sigurnih zaposlenja. Vlada prekarnost u radu. E, dugotrajna suradnja nije osigurna. A također se penju i troškovi osposobljavanja. E, često stradaju i e, stariji ljudi koji nemaju digitalne vještine a imaju i samo prosječno obrazovanje. Kao što sam rekao, rekla, rad postaje sve češće nesiguran a i dolazi u pitanje i socijalno osiguranje i zdravstvena skrb. E, nove tehnologije e, često e, imaju i vrše veliki pritisak na zaposlenike. U budućnosti će zaposlenici E, se morati stalno osposobljavati ili će se više neće moći uklopiti u e, tržište rada. Računa se da će automatizacija uskoro dovesti do gubitka prvo od 10%, e, a do 2020. će se izgubiti i na stotine radnih mjesta. Istovremeno očekujemo da to se tiče u prvom redu e, tehničkom i e, osoblju koje nije specijalizirano, ali e, kod drugih radnih mjesta očekujemo stagnaciju. Kod i potražnja za nekim uslugama pada. E, to su e, recimo u, bankarstvu i tako dalje, a potražnja za radnom snagom e, raste u brizi za starije, u njezi starijih i nemoćnih ljudi. Pri tome regionalna raspodjela je vrlo nejednaka. E, e, potražnja za radnom snagom raste u gradovima. Online platforme e, sada umrežavaju tržište rada i mijenjaju pravne odnose na tržištu rada. E, sve to zahtjeva veću fleksibilnost. E, imamo sve više e, rada na udaljenost. Po mišljenju stručnjaka moramo osigurati jasne i transparentne uvjete rada pravila socijalnog sustava se također trebaju mijenjati. Trebamo poboljšati zaštitu intelektualnog vlasništva. Moramo se osigurati od prevelike e, dominacije velikih platformi i njihovih monopola. Hvala lijepa na pažnji. E, Hvala lijepa, gospođo Maksova. Govorit ću e, serija... rumunjski. Dakle, sada započinjemo sa raspravom. Anđelova Svetlana iz Bugarske se javila za riječ. Ona je zamjenica

tržište rada se dinamično mijenja, stoga naši konvencionalni modeli e, socijalne zaštite se moraju mijenjati. U Bugarskoj smo doživjeli poboljšanje na tržištu rada, ali još uvijek e, imamo izazov kad je riječ o ponudi i potražnji na tržištu rada Dakle, potrebna je određena razina kvalifikacija i znanja. Moramo naći načina da riješimo te neravnoteže. Svake godine vlada donosi plan kako će intervenirati na tržištu rada. E, sada je krilatica da treba poboljšati vještine i kvalifikacije radne snage ciljamo na one koji su dugoročno nezaposleni. U našem operativnom programu za razvoj ljudskih resursa e, poduzet ćemo niz novih programa koji će potaknuti e, nova poduzeća i poduzetnike, a također istražujemo mogućnosti dodatnog obrazovanja zaposlenih ili nezaposlenih ljudi kako bi lakše našli posao. Osobita se pozornost pridaje ulaganju u visoke tehnologije, pogotovo tamo gdje vlada visoka nezaposlenost. Plan eh, se također bavi malim i srednjim poduzećima poduzećima e, kako bi oni mogli obučiti radnike, a pola tih edukacija financira država. Voljela bih čuti što se događa u drugim zemljama i kakvi su novi oblici zapošljavanja koje razmatraju. Hvala na ovom doprinosu. A sada se javlja Italija. Kamera deputati Debora Sakjani, zastupnica u talijanskom parlamentu i članica odbora za, za zapošljavanje socijalista i demokrata. Izvolite. Prezident, grazie. Hvala, gospodine predsjedniče. U Italiji posljednjih godina smo e, reformirali tržište rada, a to ide u smjeru koje e, su e, iznijeli oba izvjestitelja. Dakle, mi smo uzeli u obzir i krizu, i e, jaka načela fleksibilnosti i jako smo uložili u e, količinu posla, a sada je vrijeme da se ulaže u kvalitetu posla, zato što se često radi o e, novim ugovorima o radu za nove oblike rada koji još uvijek nisu priznati u jednom sustavu koji se nije prilagodio novostima, posebno tehnološkim novostima. I pitanje koje bih postavila i u ovoj raspravi e, izvjestiteljima jest je li odbor Europskog parlamenta namjerava koordinirati zajedno s Europskom komisijom neku inicijativu koja bi mogla biti e, vezana za sve države članice u odnosu e, na jedinstveno e, nezaposlenost za cijeli europski teritorij, a to bi pomoglo i u odnosima između različitim zemljama. A drugo, postoje li namjera Europske komisije i parlamenta da ulažu u jedan e, vrlo e, snažan sustav edukacije i osposobljavanja koji će osposobiti i usavršiti ili prekvalificirati one radnike koji riskiraju da ostanu izvan novog tržišta rada. U tom smislu Italija se angažirala i željeli bismo da postoji i određeni poticaj Europske komisije i Europskog parlamenta. Hvala. Mulțumim și noi e, din Cipru. Hvala. Sada iz Cipra, e, sa, iz Ciparskog e, doma zastupnika imamo Putru Kevi. Nadam se da sam dobro izgovorio ime. A Riječ je i o zamjeniku, odnosno zamjenici e, odbora, predsjednika odbora o zdravlju i e, radu. Hvala. Kad je riječ o situaciji sa zapošljavanjem u Europi i Cipru, o razumijevanju industrijskih odnosa, odnosno odnosa u gospodarstvu moramo prvo razmotriti svoje shvaćanje neoliberalizma. To je prevladavajući model kapitalizma u Europi u ovom trenutku. E, rad se regulira putem kolektivnih e, ugovora, ali to je glavni razlog zašto nam je teško oporaviti se i oporaviti naša gospodarstva. Postoje minimalne plaće, e, prilagodbe proračuna, a smatra se da su to sve zla koja štete e, tržišnom natjecanju i e, priječe poduzeća da uspiju. E, socijalni sigurnost se doživljava kao opterećenje javnih financija, dob za odlazak u mirovinu se stalno podiže sve se to doživljava kao opterećenje za državu. Međutim, država ima obavezu štititi temeljna prava svih građana. A ono što se događa je da se to smatra narušavanjem slobodnog tržišta. Dakle, kada e, pogledamo pakt za stabilnost i europske ugovore, e, ugovore o Evropskoj uniji, europske zemlje se guraju u neoliberalizam sa golemom deregulacijom koja je još radikalnije u onim državama koje e, su primorane ući u e, program prilagodbe vlada u Cipru može reći da nezaposlenost pada, ali u stvarnosti svi znamo što se događa ili imamo situaciju e, gdje su radnici su siromašni ili situaciju gdje ljudi odlaze i traže bolji posao negdje drugdje sve više ima radnih mjesta sa e, djelomičnim radnim vremenom e, prekarne oblike rada koje radnici moraju prihvatiti jer nemaju izbora. To je nešto čega mi imamo najvišu stopu u cijeloj Europskoj uniji posto naših radnih mjesta e, su javna ili polujavna, mnoga su prekarna i to znači da država štedi na leđima radnika. Lokalne infrastrukture i poduzeća se zatvaraju i sve se prepušta volonterima jer, ovaj, jer se usluge koje bi trebala dava država prepuštaju njima. Moramo usvojiti mjere koje će prisiliti poslodavce da primjene odredbe kolektivnih ugovora i moramo e, se brinuti onima koji nisu pokriveni takvim ugovorima. Moramo zajamčiti uvjete života i rada. E, dakle, moramo biti socijalna država. Ne govori se puno o tome u Briselu, mi čujemo o Junkerovom planu, ali to su samo lijepe riječi iza njih ne stoji ništa konkretno što bi okončalo neoliberalni model e, koji više voli fleksibilnost nego li dugoročno obučavanje i edukaciju i e, radi u interesu kapitala osniva se e, tijelo za e, zapošljavanje, ali ono neće poboljšati uvjete rada. To je više neka agencija koja će prikupljati informacije i statistike da bi se moglo nastaviti neoliberalnim putem. Puno hvala. E, pa vi ste bitno prekoračili svoje dvije minute, no budući da se nije puno ljudi javilo za riječ, mislim da je bilo u redu to dopustiti jer vi ste stvari nazvali pravim imenom. A sada kada je riječ o zastupnicima Europskog parlamenta, da li se netko od zastupnika želi javiti, nitko se nije prijavio. Ako ne, Manjues Nikolaos, koji je predsjednik odbora za zapošljavanje u Grčkom parlamentu i koji se javio za riječ. Izvolite, gospodine. Vjerojatno ćete reći nešto slično kao i prethodna kolegica, jer vam grčka krv teče žilama. Jasno je e, da moramo mnogo toga poduzeti. Međutim, govorit ću o stvarima koje se mogu odmah provesti. Dragi kolege i kolegice, e, prijatelji panela, e, novi oblici rada ne pružaju iste uvjete socijalne zaštite u odnosu na oblike, tipične oblike rada i stvaraju također crno tržište. E, Grčka je vlada e, poduzela niz mjera kako bi zaštitila e, zaposlenike i poboljšala uvjete za njih nastojimo promicati tipične oblike i jednake oblike rada. Nastojimo ne poticati one nastojimo poticati fleksibile e, oblike rada. Ali želimo osigurati i potpunu transparentnost. E, želimo podržati E, najveći broj e, nezaposlenih i otvoriti im tržište rada. U posljednje tri do četiri godine e, smo bili u memorandumu, ali smo ipak smanjili nezaposlenost za 8%. Stvorili smo nova radna mjesta i to ne na određeno vrijeme, nego e, stalna radna mjesta. E, poštujemo kolektivne ugovore e, od kojih je, koje koriste više od 200 tisuća radnika. E, e, razgovaramo i o radnicima e, koji se mogu zaposliti. otvorili smo, ne smijemo dopustiti da na glavna vrata uđe populizam. Hvala. Puno hvala kolega. sada bih dao riječ Alice Marie Higgins, kolegici iz Irske, koja je također neovisna zastupnica i članica odbora o zapošljavanju. Nema mikrofona. Gospođa nije uključila mikrofon. Now? Ah ono što u Irskoj vidimo je da se s rasprave o razinama nezaposlenosti koje su često bile pojednostavljene e, prešli na shvaćanje da smo zaista u krizi kad je riječ o kakvoći e, zapošljavanja. Razmatramo pitanje fleksibilnosti ta riječ je postala sinonim za prekarni rad, no prvobitno je to bilo vezano uz predvidivost i planiranje kako bi ljudi mogli e, na, na e, relevantan način planirati e, svoje radno vrijeme i privatno vrijeme neke od pozitivnih mjera u Irskoj e, predlažu i oporba i vlada. E, imali smo zakon koji je htio povećati pravo na kolektivno pregovaranje za određene vrste zaposlenika imamo takozvane lažne samozaposlene e, koji gube moć kolektivnog pregovaranja sada se doista diljem Europe čini mi se nastoji definirati pojam radnika e, tko je e, zaposlenika, tko je radnik i kako država ne bi gubila prihode od e, potpunog samozapošljavanja, kao i osigurati ljudima sigurnost. Mi uvodimo pojaseve zapošljavanja E, kako bi se predvidjelo radno vrijeme, barem donekle. E, također radimo sa socijalnom zaštitom. E, neki od naših procesa socijalne zaštite su prešli na neoliberalni model koji ljude gura u prekarni rad, pa imamo ciklus privremenih radnih mjesta i nezaposlenosti moramo e, dakle e, na prvo mjesto staviti obrazovanje i obuku. E, to doista mora biti opcija kako se ljudi ne bi gurali u kratkoročna radna mjesta. Kad je riječ o digitalnom gospodarstvu, važna je sindikat Sindikati, e, sindikati su važni, ali je važna i skrb. Skrb je područje koje postaje sve važnije i mora se na takav način razraditi da od početka kvalitetna e, radna mjesta e, budu otvorena u tom području i evo, moj zaključak je da postoji zabrinutost da outsourcing e, koji se događa e, e, ja, dakle može se biti inovativan e, u javnom sektoru, ali budući da imamo toliko outsourcinga, e, e, to je problem. Kako ćemo ugraditi snažnije mjere i u javnu nabavu? Hvala. Puno hvala. Nadam se da niste zadnji govornik. Još imamo na raspolaganju 10 minuta. ako netko želi uzeti riječ, ponovit ću. Ako je netko iz Europskog parlamenta, iz odbora za zapošljavanje i socijalnost pitanja ovdje, imamo i zastupnika iz Češke. Ja sam iz Finske, a trenutno naša razina zaposlenja raste, a nezaposlenost pada. Ali oko 200 ljudi su samo zaposleni. E, stalno imamo sve više i više samozaposlenih i malo je teško jer možete biti dijelom samozaposleni, pa ste nezaposleni, pa ste e, radnik, pa ste student i na kraju ste poduzetnik. Javni sektor ne zna što ste u stvari od toga i onda ispadate iz bilo kakvog programa e, e, brige o o socijalnoj sigurnosti. Mi smo uveli osnovni dohodak za sve. Kad smo provjerili rezultate, ljudi su bili zadovoljni, ali to nije značilo više novih radnih mjesta. Dakle, mi želimo da ljudi nađu čak i neka kratkoročna zaposlenja, ali sada radimo na suvremenijoj verziji, imamo digitalni sustav e, u stvarnom vremenu, e, dakle, ako radite jedan dan i to se povezuje sa naknadama za nezaposlene Možemo li to usporediti? Možemo li stvoriti neki novi model osnovnog dohotka koji će ljude aktivirati i potaknuti više nego danas? Hvala lijepa. Posljednji govornik iz Rumunjske gospođo Eva Andreja, koja je tajnica za odbor za zapošljavanje u, Evropskom, u Rumunjskom parlamentu. Ja ću govoriti e, u, na jeziku svoje zemlje, ne materinjem jeziku, jer ja sam e, mađarica u Rumunjskoj, pa ću govoriti i rumunjski. Mislim da postoje mnogi izazovi danas na tržištu rada i ono što će biti izuzetno zanimljivo je vidjeti kako ćemo stvoriti nova radna mjesta koja su pomirena s obiteljskim životom. Zato što inače možemo reći da je radna snaga nešto što nestaje jer postoji problem starenja gotovo svim europskim zemljama. To je demografski, eh, demografski problem koji će biti problem u budućnosti. Zato moramo E, izraditi radna mjesta koja će biti pomirena s obiteljima kako bi majke mogle biti sa svojom djecom, ali isto i ići na posao. A i kako bi mogle ući na tržište rada brzo nakon što rode i za to trebaju postojati poticaji. O tome razmišljamo u Rumunjskoj. Imamo i mnoge djedove i bake koji su mnogo E, fizički i psihički aktivni. I sociološki e, govoreći oni su kao e, neaktivni ljudi, ali su zapravo jako aktivni i jedan od velikih izazova s, s kojima se suočavamo. Moramo vidjeti što možemo naučiti od digitalnih tehnologija i razvoja tih tehnologija kako bi nam i one mogle pomoći. Osim toga moramo razmisliti o mogućnosti aktivnog starenja, jer već godinama govorimo o e, dobi za umirovljenje. Na neki način to se stalno produžuje i produžuje. I ne znam što će to recimo značiti za mene jednom kada idem u mirovinu vjerojatno ću nastaviti biti aktivna na tržištu rada i nakon umirovljenja. Onda moramo vidjeti što ćemo s integracijom ljudi s invaliditetom na tržištu rada i koje mogućnosti ima e, rada iz kuće. Isto tako moramo e, paziti na sigurnost i zdravlje na radu i da ljudi koji rade iz kuće, koji imaju e, ugovore na, ugovore na skraćeno radno vrijeme, da imaju zaštitu i sigurnost i u zakonodavstvu se mora moramo dosta jasno na to usredotočiti. Isto tako moramo pogledati što znači e, nezaposlenost e, u odnosu e, na obrazovanje. Moramo strukovno obrazovanje učiniti takvim da ispuni potrebe tržišta rada, a ne samo potrebe osoba koje izrađuju te tečajeve. Moramo osigurati da učenici imaju visoke ocjene, ali da imaju i prave vještine, jer to je ono što poduzetnici trebaju. Mislim da ne postoji nikakva sramota u učenju nekog novog obrta, recimo. Trebamo te nove obrte. Mi govorimo o digitalizaciji, ali ljudi trebaju te nove vještine jer ih moraju znati koristiti u budućnosti. Hvala. Želim zahvaliti svim govornicima. Uspjeli smo završiti na vrijeme zapravo i prije vremena. Sada bih dao natrag riječ našem eh, predsjedatelju Tomasu Hendlu. Izvolite dragi kolege i kolegice. E, vrlo sam pažljivo slijedio ovu raspravu. Htio bih e, e, reći sljedeće. Tri stvari. O, onome o čemu ste govorili ovdje. Često nešto kažemo zapravo što nije promišljeno. Fleksibilnost, ta se riječ često koristi. Nitko neće danas reći da zaposlenici moraju biti nefleksibilni. Ali pitanje kakvu vrst fleksibilnosti mislimo bezuvjetno prilagođavanje zaposlenika na sve uvjete rada e, e, ili fleksibilnost e, da budemo kreativni i da nađemo nove vrste rada. Ova druga vrsta se premalo spominje. E, to i to i na nacionalnoj razini i na europskoj e, razini. O tome moramo još mnogo razgovarati. Druga stvar, e, kao neka himera je pitanje e, digitalizacije. E, neki e, smatraju da je digitalizacija vražje dijelo, um, a, a drugi smatraju da će digitalizacija stvoriti ogroman broj radnih mjesta. Ali ja tu imam svoje sumnje. Imamo pogona recimo je, brijače aparate, ne, e, neko proizvodi brijače aparate, imao je 900 e, zaposlenika, sada je e, sve digitalizirano, proizvodnja se udvostručila, ima još samo 9 zaposlenika. A, ako se na time ne zamislimo, ako ne mislimo o raspodjeli rada, distribuciji rada, e, taj bi trebao šutiti. E, ne možemo digitalizaciju osmatrati kao lijek za e, sve u budućnosti. Evo, na ovo ću se ograničiti jer nemamo više vremena. Mislim da još moramo mnogo na tome raditi moramo e, dubinski proučavati e, situaciju kako bismo e, nekako predvidjeli budućnost i pripremili se tu za tu budućnost jer bojimo se toga da ljudi koji koji ne kritički gledaju na stvari o, oni, oni će e, jednostavno reći e, e, evo rješavam se radne snage oni su već i onako dosta zaradili i nek se sada povuku i neka šute moramo razviti inteligentne modele rada i djelovanja kako bi zaposlenici imali neku sigurnost kako ne bi pali, u frustraciju. Moramo naći inteligentna rješenja. To je zadaća politike i političara. Ako e, imamo e, samo e, frustrirane ljude na radnim mjestima, onda se ne moramo čuditi da Eh, ne, više, da ne vjeruju više u zajedničku Europu i da ne žele više ni čuti ništa o, Evropskoj uniji. Eh, rekao sam, to nam je zadaća i u nacionalnim eh, parlamentima i u Evropskom Europskom parlamentu. Evo, ovim ću završiti i predati riječ Adrianu Solomonu. Zahvaljujem mu na vođenju ovog dijela sesije. A sada idemo na drugi dio koji je jednako složen. Sada je drugi dio to je stalno praćenje i evaluacija aktivnosti država članica za ljude sa e, invaliditetom kao e, integralni dio europskog e, semestra. Imat ćemo dva govornika po ovoj temi i onda ćemo otvoriti raspravu. To su Karla Tavareš, članica odbora za rad i socijalnu sigurnost parlamenta u Portugalu Evo, izvolite doći za podij, a drugi je Ante Babić, član eh, eh, odbora za rad, eh, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog parlamenta, to je Hrvatskog sabora. molim i gospodina Babića da dođe za podij. So. Wer Ko će početi? Gospoda, gospođa e, e, Tavariš. Hoće li ona početi? Izvolite. Izvolite, imate riječ. Da, e, ali na portugalskom jeziku kako bih e, poštovala rad prevoditelja. Hvala na pozivu koji ste e, dali Portugalskom parlamentu. Dakle, povelja e, prava osoba sa invaliditetom Ujedinjenih naroda ratificirala je u Portugalu 2009. godine. Posljednjih godina Prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji su u e, središtu rada portugalske vlade. Sa e, proračunom 2017. portugalska vlada je njihova prava uključila u naše prioritete i e, poslala jedan novi, jednu novu paradigmu u odnose između države i osoba s invaliditetom. Sadašnja vlada e, provodi mnoge inovativne mjere kako bi uključila osobe s invaliditetom u plan e, s obzirom na njihovu, njihovu samostalnost, neovisnost i dostojanstvo. Zaista želimo im zajamčiti dostojanstven život sa personaliziranom pomoći za osobe s invaliditetom kako bi e, oni e, mogli e, realizirati određene stvari u svom okolišu. Još jedna mjera bio je fond za uključivanje kako bi bolje zaštitili osobe s invaliditetom i kako bi poboljšali njihovu samostalnost i njihovo sudjelovanje u društvu. 2017. godine portugalska je vlada E, donijela tu mjeru kako bi e, smanjila siromaštvo za te osobe i kako bi pojednostavila e, okvir već postojećih poticaja za pomoć osoba sa invaliditetom. 2019. to jest ove godine započet ćemo s provedbom te mjere i proširit ćemo to i na mlade i na djecu kako bi se otvorili malo više e, prema e, osobama s invaliditetom koje su mlađe dobi. 82% osoba s invaliditetom biti će obuhvaćeno tim mjerama. Osim toga, već je i portugalska vlada e, prema ovom zakonodavstvu smanjila e, fiskalno opterećenje kada se radi o radu osoba s invaliditetom. E, od 14,5% je povećana potpora za treće osobe, a isto tako i obiteljske potpore. Izradili smo jedan e, instrument e, za pomoć osobama s invaliditetom e, kada se radi o mentalnim problemima pomoću nekoliko mjera koje žele poboljšati društveno uključivanje tih osoba. Smanjili smo fiskalno opterećenje za automobile e, koji se unajmljuju od strane e, osoba s invaliditetom kako bismo promicali e, uključiv turizam. I tako smo uključili i automobile posljednje generacije. Što se tiče pristupačnosti putem Ministarstva rada planiramo nove infrastrukture. Od prosinca 2017. godine radimo na jednom pilot programu za pomoć e, općinama kako bi e, poboljšale pristupačnost e, određenim strukturama, smanjile arhitektonske prepreke i pristupačnost javnim uslugama. S obzirom na digitalizaciju, Želimo izraditi jedan dokument koji će e, moći e, dokazati stupanj invaliditeta određenih osoba. Također želimo poboljšati stvari vezane e, za diskriminaciju kada se radi o raspodjeli dohotka osobama s invaliditetom. E, stvorili smo jedan novi uključiv režim 2018. godine. To je jedan plan koji utvrđuje ciljeve e, pomoći za e, osposobljavanje putem interdisciplinarnog posla uključujući, uključujući i obitelji i određene trenere za osposobljavanje. 2018. godine Isključili smo institut iz 66. godine koji je smanjivao prava osoba sa invaliditetom u pravosudnom području kako bi oni mogli uživati u svim svojim pravima i kako bi mogli uživati i mogućnost e, samoodređivanja. I posljednje, ali ne najmanje važno, imamo i mjere za pristup zapošljavanju. Za sadašnju vladu važno je promicati rad za sve Imamo izvrsne rezultate s ovog stajališta. Vlada je razvila jednu strategiju za e, promicanje zapošljavanje koja uključuje različite dionike. U središtu pozornosti je strukovno osposobljavanje, e, poboljšanje staža, stažiranja u, stažiranja u e, poduzećima i određene kvote kako bi se dao, dalo, dao posao i u javnom sektoru osobama s invaliditetom. Već u prosincu je stupio na snagu novi zakonodavni paket koji obvezuje zapošljavanje osoba s invaliditetom koje moraju e, biti 1 do 3% e, e, osoba. Mi smo također donijeli jedan paket mjera za pomoći onima koji pomažu. To su sve primjeri onoga što je moguće učiniti. Kako bismo podigli dostojanstvo tim osobama eh, kada su one najranjivije u tijeku svog, života. Dame i gospodo, sve te mjere prenose načela jedne pravednije Europe u kojoj se više sudjeluje, koja je demokratskija, gdje su svi uključeni i svi su važni i niko nije zanemaren. To je Europa o kojoj smo sanjali, u koju vjerujemo. Hvala na vaše pozornosti. sada dolazimo do drugog govornika. A Evo, oni koji se žele javiti za riječ sada imaju žute kartone. E, moraju se u njih upisati. A sada slijedi gospodin Ante Babić, e, član odbora za rad, e, mirovisi sustav i socijalno partnerstvo Sabora, Hrvatskog sabora. Hvala u Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima. Zadovoljstvo mi je sudjelovati u parlamentarnom tjednu u trenutku kada se Republika Hrvatska priprema za svoje prvo predsjedanje Europskom unijom 2020. godine. Osobito mi je drago da smo na tom putu ostvarili jednu blisku suradnju sa kolegama iz Rumunjske iz Finske, ali ujedno se pripremamo i za preuzimanje svojih obaveza u okviru parlamentarne trojke, dakle iz Finske, Hrvatske, Njemačke i Europskog parlamenta. E, Čast mi je biti govornik e, na ovom sastanku o tako važnoj temi kao što je nadzor i evaluacija aktivnosti država članica u odnosu na osobe s invaliditetom u okviru europskog semestra. Kao i ostale članice Europske unije Republika Hrvatska aktivno radi na postizanju jednog punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu. U tom kontekstu se vodimo Konvencijom jedinih naroda o pravima osoba sa invaliditetom UNCRPD, a osobito Europskom strategijom za osobe s invaliditetom donesenom 2010. godine, važećom do 2020. godine i redovno u našem Parlamentu donosimo Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom. Zadnja je donesena od 2017. do 2020. godine koja je zapravo ujedno i provedbeni dokument Konvencije Ujedinjenih naroda i od 78 definiranih mjera strategijom 43 mjere su već provedene, a njih 35 je djelomično provedeno što doista smatramo jednim dobrim rezultatom. Cilj politike prema osobama s invaliditetom u sklopu integralnog dijela europskog semestra u Republici Hrvatskoj je otvorenost i pristupačnost svih područja života i djelovanja osobama s invaliditetom. U tom smislu Napravljeni su brojni pozitivni pomaci pa mi dozvolite da istaknem samo neke pa čak i uz one koje je kolegica iz Portugala govorila koji su slični. Poboljšan je materijalni status osoba sa invaliditetom u okviru socijalne skrbi, materijalnog statusa i pristupačnosti uslugama za djecu s teškoćama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom. Povećane su naknade u svrhu sprječavanja siromaštva i povećanje razine socijalne sigurnosti, a zakonskim izmjenama se dodatno motivira osobe s invaliditetom da se uključe u svijet rada. Aktivna politika zapošljavanja uključuje i obvezu kvotnog zapošljavanja za sve poslodavce te poticaje za same poslodavce na sustavan je način uređeno pravo djece s teškoćama na pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskog posrednika. Definirani su novi srednjoškolski programi koji bi trebali olakšati zapošljavanje osoba s invaliditetom koji međutim tek trebaju pokazati svoju učinkovitost u narednom razdoblju. Širi se usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom značajna sredstva usmjeravaju se prema programima deinstitucionalizacije i širenju izvan institucijskih usluga za djecu i mlade te za osobe s invaliditetom. Nažalost, moram priznati da unatoč značajnim naporima koji se kontinuirano ulažu u područje poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj još uvijek ostaje dosta prostora za napredak pa ću se ostvariti, odnosno osvrnuti i na ta područja. Nije do kraja iskorišten radni potencijal osoba sa invaliditetom. Više od 70 tisuća osoba koje imaju preostale radne sposobnosti i dalje je izvan radnog odnosa. Potrebno je uložiti dodatne napore kao što su osiguravanje prilagođenog prijevoza, pristupačnosti radnog mjesta ili razumne prilagodbe. Pozitivan pomak na području pristupačnosti je velik uz sudjelovanje nadležnih javnih tijela, no još nije uspostavljen taj odgovarajući pristup evaluaciji ostvarenih pomaka i odgovarajućih mehanizma postupanja u slučajevima kada elementi pristupačnosti nisu ispoštivani. Pomaci u procesu deinstitucionalizacije nisu dovoljni. Upravo stoga je potrebno posvetiti još veću pozornost uslugama koje su potrebne da osobe s invaliditetom ostanu u svojim obiteljima i domovima te osiguravanju odgovarajućih oblika podrške o što neovisnijem životu. Nisam čuo kolegicu iz Portugala pa evo i vas molim da možda u diskusiji večeras govorite o vašim pozitivnim ili negativnim iskustvima deinstitucionalizacije. Ja moram reći da sam jedno vrijeme radio kao zamjenik ministra za osobe s invaliditetom odnosno u Ministarstvu socijalne politike i mladih i mi smo pristupili procesu deinstitucionalizacije možda na jedan krivi način jer smo deinstitucionalizirali teške osobe, osobe s težim invaliditetom i tu smo jednim dijelom pogriješili, tu imamo dosta problema. Svjesni smo potrebe ulaganje dodatnih naprova i kroz ovaj europski semestar upravo prema područjima u kojima postoje izazovi, pa ću spomenuti samo najnovije aktivnosti. 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o udomiteljstvu, što je jako bitno, od kojeg se između ostalog očekuje prevencija institucionalizacije djece i odraslih intenziviranje deinstitucionalizacije djece i odraslih koji se nasmještaju u ustanovama kao i poboljšanje kvalitete usluge skrbi u udomiteljskim obiteljima. U zakonodavnoj proceduri je i donošenje Zakona o korištenju psa pomagača čime će se brojnim osobama olakšati svakodnevni život. Dakle, tu smo radili na tri razine psa pomagača, terapijskog psa rehabilitacijskog psa i psa vodiča za slijepe i gluhe osobe. Sustavno se na svim razinama odvijaju brojne aktivnosti usmjerene ka boljoj provedbi Konvenciji Ujedinjenih naroda i Europske strategije za osobe s invaliditetom. Teme o kojima danas govorimo iznimno su bitne i za Republiku Hrvatsku i za Europsku uniju u cjelini. Naime, svi težimo i daleko smo dospjeli u svojoj težnji da se Europsku učinimo jednim pozitivnim primjerom na globalnoj razini ne samo u pogledu gospodarstva već i u pogledu kvalitete života te najviših standarda ljudskih prava i demokracije, ali i zaštiti onih najranjivijih skupina u našem društvu. Ukoliko želimo postići taj cilj moramo se nastaviti zalagati za osiguranje jednakih uvjeta za sve, osobito najranjivije članove našeg društva. I želio bih se na kraju možda malo pohvaliti i s jednim malim korakom kojeg smo na tom putu ostvarili u zadnje vrijeme kroz Hrvatski sabor, naš Parlament. U ovom je sazivu osigurao za osobe s invaliditetom posebnu govornicu prilagođenu za govornike s invalidskim kolicima. Hvala vam lijepa. Mhm. Hvala lijepa. Imam sad niz javljanja za riječ. Imam pet javljanja za riječ. Dobio sam te žute kartone. A oni koji se još žele javiti za riječ mora to napraviti u sljedećih nekoliko minuta. Onda ćemo zatvoriti listu. Svetlana Angelova ima kao sljedeća riječ. Светлана Ангелова. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Gospodine predsjedatelju, dame i gospode, mi stalno radimo na poticanje uključenja osoba s rizikom i osoba sa invaliditetom. Prošlog prosinca smo donijeli jedan dokument o osobama sa invaliditetom. Dajemo moj prioritet u programima naše vlade. E, ja e, mi im osiguravamo boravak u zaštićenom e, okružju. Također potičemo zapošljavanje osoba sa eh, invaliditetom. Želimo povećati broj eh, osoba sa invaliditetom na radnim mjestima. Dajemo im pravo da eh, zarađuju iz svih oblika aktivnosti. Ministar rada i socijalne politike E, planira ostvariti ili uvesti posebne programe za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. E, mi ćemo također e, osnovati centre za zaštićeni rad za osobe s invaliditetom i osobe s trajnim invaliditetom to je e, ciljna skupina jednog zakona na području socijalne skrbi. Oni, e, mi želimo olakšati e, pristup tržištu rada kao i osposobljavanju. Želimo zaštititi najranjivije skupine. Hvala lijepa. Nikola Osmanijos ima sada riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Htio bih reći da grčka vlada e, e, mnogo brine za socijalna pitanja. E, mi jamčimo jednak pristup svim ljudima tržištu rada E, stoga smo uveli niz reformi u nacionalni kurikulum. E, mi smo e, uveli potrebne promjene kako bi djeca sa teškoćama mogla slijediti nastavu. Imamo specijal, specijalizirane nastavnike u školama kako bismo pomogli Eh, tim skupinama stanovništva. Eh, eh, znakovni jezik je sada izjednačen po pravima sa zvukovnim jezikom. Također smo usvojili mjere, koje jamče bolji pristup e, e, e, osobama s invaliditetom plažama. U svakoj općini naše zemlje imamo programe koji pažljivo prate implementaciju konvencije Ujedinjenih naroda. Uvjeli smo i e, promjene u zakonu o usvajanju e, kako bi sva e, djeca koja žive u institucijama mogla naći obitelji u kojima će živjeti. Poduzeli smo niz mjera kako bismo olakšali život tisućama osoba s invaliditetom mi e, e, gradimo centre za prihvat tih osoba kako bi te socijalne skupine imale pristup rekreativnim e, aktivnostima. U, ovim programima financijske prilagodbe mi nastojimo ne rezati pomoć osobama s invaliditetom E, financijska pomoć e, tim osobama e, ne podlježe porezu, na primjer. Imamo niz poreznih olakšica koje pomažu tim skupinama. Hvala. Hvala lijepa. A sada Adam Kruza. Köszönöm, köszönöm kedves kollégák, szeretettel Dame i gospodo, dobrodošli u ovaj kasni sat u našem parlamentu. Drago mi je što su um, mnogi ljudi došli na ovaj sastanak. Ja sam zastupnik iz Mađarske i ja sam uh, gluho uh, gluh Europski parlament organizira razne programe za osobe s invaliditetom. Naravno, cifre i brojke u državama članicama se razlikuju u broju osoba s invaliditetom. U Mađarskoj smo imali 2011. visoku stopu nezaposlenosti e, osoba s invaliditetom. Sada se to malo poboljšalo, ali je taj postotak još uvijek visok, 40%. Moramo promijeniti e, sadašnju situaciju. Neću nizati probleme i posebne mjere koje su poduzete u Mađarskoj i u drugim zemljama ograničit ću se na opće primjedbe. Prvo, e, e, situacija na tržištu rada se mora stalno pratiti, naročito e, s obzirom na zapošljavanje ljudi s invaliditetom. Drugo važno područje jeste suzbijati pojave koje ignoriraju eh, ili postavljaju prepreke eh, osobama s invaliditetom u nalaženju zaposlenja. Moramo im osigurati eh, otvoren pristup tržištu rada. Ne govorim samo o ljudima s invaliditetom. Naravno, moramo poticati zaposlenike E, da zaposle osobe s invaliditetom. E, ljudi ne znaju dovoljno jedni o drugima. E, također želim naglasiti važnost cjeloživotnog učenja. Europski parlament će sljedeće godine usvojiti paket o pristupačnosti. To će biti obavezni paket mjera za sve države članice, pa će, nadamo se, poboljšati uvjete za zapošljavanje e, ljudi s invaliditetom. Nadam se da ćemo također moći slijediti najbolje prakse u državama članicama. E, Elis Mary Higgins ima sada riječ. Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Htjela bih e, spomenuti neke stvari o kojima još nismo govorili. E, u odboru za socijalnu zaštitu želimo suradnju između našeg odbora i odbora za obrazovanje, naročito za ljude sa invaliditetom. Vrlo se često ljudi ne mogu snaći u raznim birokratskim mjerama. Birokracija postoje u zdravstvenom sustavu, u sustavu zapošljavanja, a i u sustavu e, obrazovanja. E, to često e, sprečava napredak. Imamo neke pozitivne mjere u Irskoj. imamo mjere koje poboljšavaju radne uvjete, fizičke uvjete rada za ljude s invaliditetom to je jedna mjera. Što se tiče pristupa tržištu rada, moramo govoriti i e, o napretku. Ne smijemo, e, moramo vidjeti kako e, biti ambiciozni u našim ciljevima. Ne smijemo se zadržati na mjerama koje imaju niske ciljeve E, također mora e, i odlučivanje e, o mjerama uključiti osobe s invaliditetom. Što se tiče mm, mm, konvencije Ujedinjenih naroda i protokola, mi malo zaostajemo za Portugalom. Mislim da je važno da pojačavamo naše i povisujemo naše standarde e, u okviru europskog semestra. Moramo razmjenjivati e, e, najbolje prakse. Moramo govoriti o socijalnim pravima osoba s invaliditetom. Moramo također govoriti o pokazateljima kvalitete. I to je važno. I na kraju u e, prošle godine Irskoj je rečeno da trošimo previše na zdravstvenu skrb. E, kako onda uspostaviti ravnotežu između e, potrošnje za socijalnu skrb i brigu za osobe o kojima ovdje govorimo, osobe s invaliditetom. Evo, sada postaje teško. Kudra Kuma ima riječ. Sigurno sam krivo izgovorio ime. Evo. Hvala, hvala lijepa predsjedatelju. Na Cipru smo već 2011 E, ratificirali protokol Ujedinjenih naroda o pravima e, e, ljudi s invaliditetom. od 2013. 2015. to je bilo razdoblje krize. Pripremali smo jedan plan akcije i taj plan je proveden zahvaljujući e, našem odboru za socijalnu skrb i za rad. Međutim, ako e, ne smanjimo birokraciju i ako ne budemo imali dovoljno sredstava, naravno, e, sve će ostati na praznim riječima. Ujedini narodi su dali preporuke za e, brigu za osobe sa invaliditetom. Imamo strategiju za e, ljude s invaliditetom e, Ujedinih naroda, a imamo i plan akcije Evropske unije. Saslušala sam kolege i kolegice koji su govorili o akcijskim planovima koji su vrlo dobri. I mi imamo kvote za zapošljavanje E, osoba sa invaliditetom u javnim službama, ali to je samo 10%. E, razlog tome je e, naravno financijska kriza. Čak ni ta kvota od 10% nije popunjena E, govorimo i o garantiranom minimalnom dohodku za osobe s invaliditetom. E, tu imamo velikih problema. E, Vlada mora zato preuzeti odgovornost. Ovdje nije mjesto da vam dadem popis naših teškoća jedna stvar su e, pisani izvještaji, a druga stvar je praksa, ono što se dešava na terenu. Moram također reći da u mojoj zemlji imamo vrlo ozbiljne organizacije e, e, osoba s invaliditetom E, želimo imati e, e, društvo ravnopravnih ljudi, u društvo u kojima nitko neće živjeti u siromaštvu. Gospoda Rakoleva ima riječ. Veliko mi je zadovoljstvo što sam prisutna na ovom sastanku. Mm, e, e, imamo vrlo e, pozitivne izvješta iz južnih zemalja Europske unije. Usprkos ozbiljnih teškoća, ljevičarske vlade su dale prioritet najranjivim skupinama stanovništva. Mi sada predlažemo mjera subvencija koja će pomagati osobama s invaliditetom koje žive u obiteljima, dakle ne u institucijama. Pomažemo tim obiteljima da se brinu e, za članove obitelji s invaliditetom. Ako nisu profesionalni e, skrbitelji ili njegovatelji vaša prisutnost mislim da trebamo vršiti pritisak i u vijeću da se usvoje i druge mjere. Trebamo programe i mjere koje će e, olakšati e, život tim osobama i njihovim njegovateljem. E, moramo im osigurati nezavisnost i autonomiju posebnim programima. To je vrlo važno. Mislim da e, svi mi moramo učiti kako živjeti s e, ljudima s invaliditetom. Suživot je važan, život sa svima. Na taj način ćemo pomoći E, tim osobama. Moramo ih e, bolje razumjeti. Time ćemo i mi sami postati boljima. Kad e, predlažemo te mjere za pomoć u obitelji, skrbi u obitelji, onda moramo misliti i o osposobljavanju u obitelji. Ne možemo Eh, imati neosposobljene zaposlenike. Eh, eh, a isto se odnosi na skrb za invalide. Moramo spoznati i profesiju njegovatelja u domu, u obitelji. Kolega Depatul ima sada riječ. Ne znam, iz Belgije. Hvala predsjedniče. Ja bih htio e, podsjetiti na tekst koji je usvojen u Briselskom parlamentu e, koji govori o E, ljudima sa e, invaliditetom koji e, rade. Naše mjere se suočavaju sa teškoćama u praksi. Pa sada sa, sada stoga raspisujemo javne natječaje E, za poduzeća koji će zaposliti e, osobe s invaliditetom. E, nadamo se da će to poboljšati situaciju za lokalne vlasti. Mi smo dozvolili da lokalne vlasti imaju lakši pristup pravnom lijeku. Mm jer moramo integrirati ljude s invaliditetom u rad. Ne. Ta obveza znači da ćemo e, e, lokalne vlasti moći zapošljavati ljude s invaliditetom. E, pa ćemo demistificirati ovaj odnos e, između e, kolega, dakle ljudi koji e, su, koji imaju neki invaliditet sa svojim radnim okruženjem. Na nivou lokalne uprave i javne uprave vidimo da činjenica da kad imaju među, e, e, u svojoj sredini e, ljude s invaliditetom, da to ima vrlo pozitivne učinke, jer su te osobe vrlo učinkovite, one su željne rada i to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 Moram reći da Češka ima visoku razinu zaštite osoba s invaliditetom. Međutim, i kod nas imamo prostora za poboljšanje prije otprilike e, dvije godine smo uveli jedan nadzorni odbor za osobe s invaliditetom, za zapošljavanje e, i zaposlene osobe sa invaliditetom. Priprememo i zakonodavstvo o e, rehabilitaciji tih ljudi E, e, za rehabilitaciji ljudi koji su na granici između zdravlja i invalidnosti. E, želimo ih rehabilitirati i kako bi mogli ući na radno mjesto kao zdrave osobe. Mi također dajemo i poticaje poslodavcima za zapošljavanje takovih socijalnih slučajeva, to jest ljudi s invaliditetom. Ako iz nekih razloga ne mogu zaposliti, naći za njih radno mjesto, onda moraju dati obrazloženje. A Mm, također smo uveli neku naknadu koju ta poduzeća moraju plaćati zato što nisu stvorila radna mjesta za osobe s invaliditetom. Eh, mm, naravno imamo ljude koje je teško zaposliti, koji mogu raditi samo ograničeno radno vrijeme. Eh, mi ćemo omogućiti eh, rad sa skraćenim e, radnim vremenom, e, osigurat ćemo i bolju zdravstvenu zaštitu. Mi također e, razviti terenske službe za ljude s invaliditetom pa kao i povećati socijalne naknade za te ljude. Prošle godine smo e, za e, e, investirali 6,8 milijardi eura u zapošljavanje osoba s invaliditetom. Hvala lijepa na ovoj raspravi. Moram reći da E, kao osoba koja nije, nema invaliditet, e, je to bio kao neki seminar e, gdje se sam mnogo naučiti o mjerama koje su uvedene za poboljšanje životnih uvjeta ljudi s invaliditetom. Ja sam e, i prije radio u radničkom vijeću jednog e, poduzeća i tu smo također imali e, jednu skupinu osoba s invaliditetom i to teških invalida. Imali smo dakle te osobe sa teškim invaliditetom i osobe s lakšim invaliditetom i oni su često imali sastana, sastanke i tu se mnogo e, naučilo. Mm, mi uh, naime teško shvaćamo kako pomoći e, ljudima s invaliditetom. To se mora promijeniti. Mm, I, Evo, mi ćemo i dalje raditi e, na tom području. E, surađivat ćemo sa odborima za socijalnu skrb, e, zapošljavanje i nadamo se da ćemo i osigurati i daljnju suradnju sa nacionalnim parlamentima i njihovim odborima. Svima zahvaljujem na ovoj raspravi. Mi smo sada na kraju našeg dnevnog reda. Podsjećam vas sada da mi sada krećemo u dom europske povijesti. Molim da e, uzmete sa sobom sve svoje osobne stvari jer e, se kasnije nećemo moći vratiti u ovu zgradu. E, stoga vas molim da sve osobne stvari, sve što nije pričvršćeno, klupe i tako dalje, da uzmete sve što vam pripada sa sobom. A sada ima riječ e, Adrian Solomon. Evo, skoro sam e, Adriana zaboravio. În primo rende, ladies and gentlemen. Samo trenutak, molim. Ponajprije želim zahvaliti svima vama što ste prihvatili naš poziv i došli na ovu konferenciju u kontekstu europskog semestra i rumunjskog predsjedavanja Europske unije. Dvije teme kojima smo se danas bavili imaju nešto zajedničko. S jedne strane imamo digitalizaciju tržišta rada, a zatim probleme osoba s invaliditetom. No ta dva aspekta mogu dovesti do rasprave o tome kako bolje integrirati osobe s invaliditetom u društvo i u tržište rada. Postoji tehnologija koja je sve prisutnija u našim društvima, a ta se tehnologija može koristiti da bi se olakšala integracija ljudi s invaliditetom, na primjer ljudi koji su slijepi. Možda ima ljudi u Rumunjskoj, na primjer, gdje imamo 42 slijepih ljudi koji rade u sektoru informacijske tehnologije. Oni se koriste posebnom tehnologijom koja im omogućuje pristup putem brajovog sustava. Također imamo načine kako provoditi e, deklaraciju Ujedinjenih naroda i zato imamo popriličan proračun. Ideja je da ćemo diljem cijele države moći provoditi monitoring jer čak i na razini Europske unije imamo više od 80 milijuna ljudi s invaliditetom a oko 800 tisuća od njih u Rumunjskoj i oni imaju financijsku pomoć kako bi prevladali problem socijalnog isključenja i bolje se integrirali u javni život. No unatoč tome postoji zabrinutost za ljude kako na državnoj razini, tako i lokalnoj. Važno je da se državna tijela pozabave tim problemom kako bismo imali ljude u školama, u bolnicama, kako bismo imali administrativni kapacitet, e, dakle zaposlenike koji znaju komunicirati znakovnim e, jezikom. Stoga mi sada financiramo posebne programe osposobljavanja e, putem strukturnih fondova kako bi se obučili e, javni službenici, državni službenici koji bi na taj način bili osposobljeni komunicirati s ljudima koji imaju invaliditet. Svi bi morali znati da ti ljudi žele sudjelovati u javnom životu i da imaju pravni status ako su mobilni moraju imati pristup svim mogućnostima koje postoje u društvu i moraju moći neovisno živjeti kada je riječ o budućnosti tržišta rada kad je riječ o robotici, o digitalnom tržištu rada. E, ljudi s invaliditetom će moći biti puno aktivniji radeći na primjer od kuće i moći će pridonijeti društvenom razvoju. To je u svakom slučaju poruka koju mi želimo odaslati ti ljudi moraju imati sve što im je potrebno da bi se izbavili iz situacije isključenja i ranjivosti. To je vizija koju svi moramo imati na umu kao naš krajnji cilj e, koji e, je temelj svake javne strategije u budućnosti. Zahvaljujem vam na raspravi i veselim se što ćemo se vidjeti na večeri. Ovo je bila konstruktivna rasprava u kontekstu europskog semestra. Puno vam hvala. Hvala lijepa i još sam je, se jedan put ispričavam zbog pogreške što nisam Adrianu dao riječ.